Okay, so um, hello again, colleagues. Dobar dan, ponovno vam želim došlicu. Dragi kolege, pa predlažem da sada započnemo sa eh, našom daljnom sjednicom. Predizeli smo razmjenu mišljenja s eh, doktorom Andrejom Amon, izvršnom direktoricom e, ECDC-a i e, pozdravljam vas dakle na našem današnjem sastanku. E, rado ćemo saslušati što ćete nam reći o vašoj agenciji za prevenciju bolesti. Hvala e, gospođo predsjedateljice. Hvala što ste me pozvali na godišnju razmjenu mišljenja. Ovo je druga konsekutivna godina e, što prisustvujem ovom saslušanjem kao VD direktorica ECDC-a. Ja sam tu nastupila u e, svibnju 2015. a ponovno sam to obnovila u ožujku 16. godine. Nekoliko puta sam imala priliku raspravljati i razmijeniti informacije s vama o tuberkulozi, e, MR, e, zika virus i pitanja cijepljenja. Samo da spomenem neka od pitanja. Zahvaljujem na vašem angažmanu kada se radi o važnim temama. Isto tako želim e, zahvaliti gospođi Komični koja je e, e za vezu za ECDC što se susrela s našim upravnim odborom i osobljem prošlog ljeta. Isto tako jako mi je drago što e, novi zastupnici Europskog parlamenta u Upravnom vijeću ECDC-a su ovdje nazočni. Želim predstaviti neke od glavnih aktivnosti ECDC-a 2016. godine i dati vam isto tako kratak pregled za 2017. godinu. Kako bi zadovoljeni zadovoljili naš mandat, e, kako bi komunicirali o e, prijetnjama e, zaraznih bolesti, mi smo izradili 42 procjene rizika i 45 e, ažuriranih izvješća na našim stranicama 2015. To je e, gotovo jedan svakog e, tjedna. Isto tako imamo izvješća o prijetnji svakog tjedna, tjedna uključujući Božić i ljetne praznike, dakle sve prijetnje koje prati naša agencija. 2016. glavni E, prijetnja e, zdravlju je bila epidemija Zika virusa e, gdje smo izradili 90 brzih procjena rizika i 39 epidemioloških ažuriranja. Neću ulaziti u detalje vezano za ovu prijetnju jer ćemo govoriti o ovom izbijanju virusa kada ćemo imati konkretnu razmjenu mišljenja u vašem vijeću o virusu Zike. E, međutim, naša agencija i dalje prati i cijeni i, e, procjenjuje implikacije i uskoro će objaviti deseto ažurirano e, izvješće, odnosno analizu rizika vezanu za Zika virus. 2016 mi smo bili uključeni u Angoli u procjenu rizika e, vezano za žutu groznicu. To znači da je Evropski medicinski korpus bio aktiviran i taj način da se motiviraju takvi stručni e, timovi za e, reakcije su zapravo uspostavljeni kao posljedica izbijanja virusa ebole. Za tu misiju Angoli e, Njemačka, Portugal i Belgija su sudjelovali, Europska komisija i ECDC i oni su išli kao tim u Angolu e, za koordinaciju u svibnju 2016. godine. Cilj e, ovih misija bio je da procijenimo izbijanje i odredimo epidemiološke karakteristike, da otkrijemo koje su rizične grupe i kakva je proširenost virusa. Kako bismo napravili procjenu rizika, naučili smo i lekcije iz ove misije kako bismo poboljšali dalje raspoređivanje misija. Sada kada idemo na naš rad koji se usredotočuje na neke bolesti i kako smanjujemo u posljednjih 50 godina e, naše e, zarazne bolesti, tome su zaslužni cijepiva i antibiotici kako bi vidjeli koje su koristi od cijepljenja. E, godišnji e, programi e, cijepljenja se sada jako trudi kako bi se prihvatilo cijepljenje. E, zato što postoji sve više osoba koje ne žele cijepiti e, djecu i to se nalazi u svim e, skupinama stanovništva. Zato je ECDC objavio komunikacijske smjernice za cijepljenje djece i zaštitnu ulogu cijepljena i isto tako vezano za kolebanje oko oko E, cijepljenja. Mi smo izradili revidiranu verziju ovih smjernica uključujući i nove materijale za, e, obliko, za, obrazovanje. Isto tako, kada se radi o kolebanju oko cijepljenja, izdali smo e, jedan, jedan dokumente koji su vezani za procese imunizacije. Zato je važno da ove smjernice ne samo budu prevedene, nego i prilagođene kontekstu koji je važan za lokalnu sredinu. ECDC podržava e, jedan broj zemalja Bugarsku, Češku, Estoniju, Hrvatsku, e, Mađarsku, Rumunjsku, Grčku. E, to su samo neke zemlje koje želim spomenuti, a još prilagođavamo programe za, za dodatne zemlje sa stanovništvom Europske unije koji je sve više stari, Gledanje na programe e, cijepljenja koji su vezani za cijeli tijek tog života osoba može doprinijeti e, zdravom starenju i zdravlju stanovništva. Zato vidimo da neke dječje bolesti koje e, su bile vezane za djecu sada pogađaju mlade mlade E, zato smo organizirali e, radionicu vezanu za cijepljenje gdje smo pokazali koje su koristi takvoga pristupa e, sa izmjenom demografije u Europi. Dakle, cijelo životno, cijepljenje, e, o tome se govorilo u Evropskom parlamentu, e, to je e, u, u svibnju prošle godine, a domaćini su bili gospođa Grostet i gospodin Görling. Isto tako govorili smo o korištenju antibiotika, međutim vidimo da sve više mikroba E, postaje rezistentno otporno na najčešće antibiotike, a isto tako i e, otpornost na, e, na antibiotike posljednje linije. To uključuje i infekcije vezane za zdravstvenu skrb, a to je važno pitanje o kojem smo raspravljali u parlamentu prošlog studenog. E, dakle, trebamo se boriti protiv EMR-a e i ostalih e, infekcija, prikupiti podatke na godišnjoj bazi putem naših mreža u državama članicama. Kako postoji i dan svijesti o otpornosti na antibiotik, koordiniramo jednu akciju u suradnji s državama članicama i sve e, širu, e, imamo sve širi e, broj dionika kojima, kojima, s kojima zagovaramo opreznije korištenje antibiotika i zato je bitno da ECDC je dobio isto i godišnju nagradu za 2016. od Europskog zdravstvenog foruma. Jučer Razgovarala sam na sastanku kojeg organizira Malteško predsjedništvo i ECDC o ubrzavanju, eh, ubrzavanju praćenja HIV-a i AIDS-a i isto tako jedan eh, od eh, ciljeva održiva razvoja govori o tome da treba iskorijeniti AIDS do kraja 2030. godine. Kao jedna od poruka koju sam prenijela jučer, je bilo, e, bila procjena ECDC-a da jedno od sedam osoba koje živi e, sa HIV-om u Europskoj uniji e, nije svjesno svoje zaraze i zato ne može koristiti rano, rano liječenje i može i dalje prenositi tu bolest. To sugerira da moramo još više investirati i povećati pristupačnost i učinkovitost naših programa testiranja. Dakle, kako bismo zadovoljili cilj e, održivih ciljeva razvoja, moramo pojačati naše napore putem prevencije, testiranja i liječenja. A to mora biti e, zajednički e, narod, napor svih dionika, uključujući civilno društvo. Nekoliko riječi o, riječi o zdravlju migranata. Moramo reći da migranti ne predstavljaju prijetnju za Europu kada se radi o zaraznim bolestima. Međutim, Ovisno o situaciji e, zemlje podrijetla, u zemlji podrijetla mogli bi predstavljati e, rizik od nekih e, zaraznih bolesti kao što je TBC ili a isto tako moramo dakle omogućiti pristup za ranu dijagnozu i liječenje. To je od izuzetne važnosti za migrante. ECDC sada upravo razvija e, smjernice na temelju dokaza kada se radi o zaraznim bolestima migranata u Europskoj uniji i e, zemljama Europskog ekonomskog prostora. Dakle, e, to su bile neke od naših aktivnosti prošle godine. Sada što planiramo, koja je misija ECDC-a i koji su glavni prioriteti 2017. godine. Što se tiče našeg rada upravo na bolestima, na, za otpornosti, antimikrobnoj otpornosti i sprječavanju zaraznih bolesti, e, na tome ćemo se sredotočiti sljedećih godina. Međutim, iz prethodnog iskustva znam da zarazne bolesti su dinamično područje i da se mogu pojaviti e, nove prijetnje za zdravlje u bilo koje vrijeme. 2016. imali smo e, reviziju u srednjoročnom razdoblju našeg višegodišnjeg e, strateškog programa od 14. do 2020. i e, naša područje rada u budućnosti će biti na ova tri područja. Davanje dokaza za dobro donošenje odluka u vezi zdravlja, jačanje Eh, javnog zdravstva država Europske unije i podržavanje eh, reakcije na prijetnje za zdravlje. To ćemo postići kroz sedam eh, ciljeva kojeg smo unijeli u naš program do 2020. koje ćemo poslati Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i vijeću. A sada na ovom slajdu vidite e, procjenu rizika ECDC-a koju smo izradili u siječnju 2017. E, to je ono o čemu sam govorila, a to su prijetnje koje bi se mogle pojaviti. E, E, ta procjena e, rizika je bila vezana za e, sezonsku gripu, žutu groznicu, gripu AH7N9, Zika, salmonella enterititis i salmonella startbridge. To je jedan tip salmonele. Za one od vas koji su zainteresirani da e, prate ove prijetnje zdravlju koje pratimo, e, mi ćemo sada izraditi jednu aplikaciju gdje ćete naći sve naše, e, sva naša izvješća vezana za prijetnje zdravlju. To ćemo uskoro objaviti i šire. Što se tiče sezonske gripe, Vjerojatno ste čuli da, je, da sada epidemija dolazi do svog vrhunca i aktivna je u nekoliko zemalja Europske unije a dominiraju e, je e, H3A2, a to je jedan e, soj koji je vezan za dosta ozbiljne i teške infekcije, posebno kod starijih ljudi. To može pojačati pritisak na bolnice, a posebno na jedinice za intenzivnu skrb. U suradnji sa regionalnim uredom WHO-a E, mi e, izvještavamo o aktivnostima vezanim za gripu e, u cijeloj Europskoj uniji tijekom sezone gripe, zapravo tokom cijele godine. Isto tako smo u skladu sa posljednjim podacima o praćenju koji se objavljuju na našim web stranicama. ECDC ne radi sam, mi surađujemo redovito sa našim sestrinskim agencijama kao primjer e, dala bih, željela bih e, e, naglasiti zajedničko izvješće Europske agencije za lijekove EFSA i ECDC-a koje će biti važan temelj za 2017. Te tri agencije će ažurirati interagencijski <clears throat> analizu, izvješće analize o antimikrobnoj mikrobnoj otpornosti. E, dakle, tu će biti podaci o e, konzumaciji antimikrobnih substanci i kod životinja i kod ljudi. To izvješće je jedinstveno za tako široku populaciju. Ovdje Europa zaista postavlja primjer. E, imamo holističan pristup kako bi se bolje koristili postojeći podaci i kako bi imali e, bolji temelje kako bi političari e, mogli sagledavati to sa perspektive zdravlja. Ne samo da je CDC radi u partnerstvu na razini država članica Europske unije, nego naš rad ovisi i o uskoj suradnji sa ključnim institucijama na međunarodnom planu. 2016. Mi smo ojačali našu tehničku suradnju i izgradnju kapaciteta za proširenje e, u e, zemljama EMPA e i kada se radi o procjeni zemlje. Nastavili smo suradnju i proveli aktivnosti sa ključnim neevropskim institucijama i centrima za kontrolu bolesti s kojima imamo memorandum o sporazumijevanju. To je naravno WHO Europa s kojima zaista imamo blisko partnerstvo, e, kineski CDC, e, kanadska agencija e, i američka agencija. Ovdje mogu spomenuti da imamo i imamo tamo osobu tijekom izbijanja zike jer Europski ACDC je radio u bliskoj suradnji s Brazilom i uspjeli smo onda uskladiti naše poruke, a i dobiti ranije informacije. I na kraju e, imamo potencijalnog novog partnera e, kod, sa uspostavom afričkog ECDC-a. E, oni imaju upravo danas inauguraciju. Mi smo sudjelovali u studenom u, raspravi o strateškom planiranju i radujemo se što ćemo razvijati našu suradnju s novim partnerom. Njihov direktor je već izrazio svoju namjeru da uskoro posjeti ECDC. I konačno, moja poruka jest e, posebno u ovim izazovnim vremenima i nesigurnim vremenima da kao agencija Europske unije nikada ne smijemo zaboraviti zašto smo osnovani kako bi služili i zaštitili e, stanovništvo Europe i da dodamo vrijednost na razini Europske unije. Mi također želimo pokušati dati dobar primjer putem rada naše agencije da Europa, Europska unija je jedan pojam, jedan koncept koji funkcionira. Sada se radujemo da ćemo e, prihvatiti izaslanstvo MV-a e, u ECDC za tri tjedna. Zahvaljujem na pozornosti i radujem se vašim pitanjima. Hvala lijepa, ovo je bilo vrlo zanimljivo e, izlaganje. Obratit ću se sada kolegima. E, za početak dajem riječ zastupnici Konječnoj koja je kontaktna osoba sa odnose sa ECDC-om. E hvala lijepa na, ovoj, na ovom izlaganju ravnateljice. Ja se češće imam prilike s vama susreti nego kolege, pa neću duljiti. Želim vam se zahvaliti na vrlo dobro obavljenom poslu. Agencija za ECDC je ranije radila uz e, privremenog ravnatelja, pa to nije bilo idealno. Nadam se da će ECDC 2017. godine dobiti e, ravnatelja koji će biti e, izabran. Osim toga, mi ćemo otići u posjet ECDC-u, dugo to namjeravamo učiniti i to je za sada jedna, jedina agencija koju nismo posjetili. E, također rade dvije gospođe koje su vrlo aktivne u upravnom odboru. 2017. godine raspravljat ćemo i o mnogim praktičnim pitanjima. Hvala vam, gospođo ravnateljice, što ste tako učinkovito vodili agenciju i e, to je e, vrlo važno. Ako se pogleda koliko e, je malo ljudi zapravo radilo na svim ovim tematikama koje je ravnateljica spomenula, nevjerojatno je kako je vaša agencija učinkovita i kako profesionalno djeluje. Ako mi dopustite, postavit ću vam jedno pitanje vezano za ono o čemu smo nedavno govorili. Jučer je izašao u medijima, u e, E, Sjedinjenim američkim državama da je ECDC rekao da je 2016. godine e, jedan e, virus, jedna bakterija bila otporna na svih 26 vrsta antibiotika. Dakle, to se dogodilo u Americi i osoba je umrla od toga. E, da li ćemo mi možda se suočiti sa sličnim problemima u Europi. Ljudi naime ne shvaćaju koliko je problem e, otpornost na antibiotike. Možda nam se u 21. stoljeću čini da e, mnoge bolesti koje su bile ozbiljne u prije 100 godina da su sada apsolutno izlječive možda da se ne mora niti ostati kod kuće, već samo uzimati antibiotike da bi se izlječilo. A možda se opet vraćamo u period kada će te bolesti opet biti smrtonosne. Što vi o tome mislite? Htjela bih vam postaviti također jedno pitanje vezano za tu temu. Je li moguće da e, vaši E, stručnjaci koji su visoko upravnim tijelima sudjeluju u nekim inicijativama za izradu e, novih lijekova inovativnih terapija, jer vi ste jamac transparentnosti cijelog tog postupka. Jesu li vas uopće oko toga konsultirali? Hvala. Hvala. Gospođo Grostet, e, vi imate riječ. Puno hvala Zahvaljujem se ravnateljici što je došla na sastanak našeg odbora. Hvala također na svim objašnjenjima koje ste nam dali. Dobro sam slušala sve što ste rekli po pitanju antibiotika. Započeli ste javnu raspravu koja će vam omogućiti da izradite smjernice. Zanima me kada ćete objaviti konačno izvješće te e, na koji način želite podijeliti te smjernice kako bi se one pravilno primjenjivale. Drugo, govorili ste o cijepljenju. Poznato vam je da se ja jako zalažem za cijepljenje. Nažalost, jako se kasni sljedeći tjedan će se u ovom parlamentu održati seminar protiv cijepljenja strašno je da se tako nešto uopće dopušta usred parlamenta. Zanima me vaš rad. Vi kažete da vi prenosite informacije, ali mislim da moramo otići, odnosno da morate otići i korak dalje što se tiče komuniciranja. Kako biste izvršili pritisak u državama članicama? Osvrnuli ste se je tek na tuberkulozu. Mene zanima kakva je situacija ne samo s tuberkulozom u Europi, već i s poliomijelitisom. Nažalost, s obzirom na ono što se događa na sredozemlju, polio se ponovno pojavio. A e, u, e, ponovno je došlo do pojave meningitisa. U Francuskoj su neki studenti umrli, a bili su inače dobro zdravlja. E, meningitis je bio došao iz Velike Britanije. Što nam možete više reći o te tri bolesti? <clears throat> Hvala za ovo pitanje. Gospođa li ima riječ. E, puno hvala. Hvala i ravnateljici što je došla na današnji e, sastanak e, kako bi s nama podijelile informacije u vašoj agenciji. Želim vam postaviti tri pitanja. Prije svega u vašem e, ste izlaganju govorili o HIV-u. E, znate da je to jedna od vrlo značajnih, vrlo rasprostranjenih zaraznih bolesti u Europi, odnosno prenosivih bolesti u Europi. E, I postoje lijekovi kojima se može odgoditi početak e, side, ali i tu se pojavljuju neki otporni sojevi i to ostaje velika e, briga i danas. E, možete li nam reći kakav je stav ECDC-a o tome i što vi smatrate da je glavni prioritet kako bi se rješavao taj problem? Spomenuli ste Malteško predsjedništvo i sastanak koji ste imali s predstavnikom Malteškog predsjedništva. Koje su prioriteti tijekom vašeg sastanka određeni. Ako nam to možete reći. Govorili ste također o potrošnji antibiotika i otpornosti na antibiotike. Vaša agencija zalaže se za opreznu korištenje antibiotika, predostrožnost pri uzimanju antibiotika također i higijenski pristup. Možete li nam reći nešto više o svemu tome i možete li nam također reći gdje možda zaostajete te koje prioritete dati? Hvala, gospođo Dornanova. Hvala lijepa. Hvala i ravnateljici eh, koja je došla na godišnju razmjenu mišljenja na našem odboru. Ovo je saslušanje zaista bitno jer smo prošlog tjedna mogli raspravljati s gospodinom Fernom o prioritetima malteškog predsjedništva. Jasno je i slažem se s vama da hepatitis C treba biti prioritet jer za sada još nema pravog lijeka. Gospodin Fern je rekao da je borba protiv HIV-a i jedno od prioriteta malteškog predsjedništva jer se ta patologija ponovno širi po Europi i vi to ponavljate. To je možda nešto što može iznenaditi jer neke države poput Rusije gdje se općenito stanovništvo počelo širiti e, u, e, u zapadnoj Europi e, to nije tako, i mnoge infekcije se nedovoljno diagnosticiraju E, zato što se puno okrenulo ka HIV-u i mnoge bolesti su sve više otporne na antibiotike. E, stoga se preporuča da se više pokušava otkriti HIV kod e, populacije koja bi mogla biti rizična. Možete li nam vi nešto više reći o tome, da li možete potvrditi svoju vašu strategiju po pitanju HIV-a? Hvala sada gospodin Pedicini. Hvala lijepa. Hvala vam ravnateljice. I ja ću se vratiti na pitanje cijepljenja. Ja sam iz Italije i e, kako bih e, izbjegao kratku e, i laku instrumentalizaciju, moram reći da se mi ne protivimo korištenju cijepiva kao takvih, ali protivni smo tome da ga se zloupotrebljava, kao što se općenito protivimo zloupotrebljavanju lijekova koji mogu biti štetni po zdravlje, a koje jako guraju farmaceutske kuće. U 2013. godine pa do sada e, se e, e, smanjila pokrivenost cijepljenja 94 93,5 i bez obzira na to pokrivenost cijepljenja je u Europi puno iznad svjetskog prosjeka a u Europi preporuke za cijepljenje su apsolutno u skladu s onim što se događa u Europi. Ako pogledamo procjene ne sa 24, na 24 nego na 36 mjeseci, onda vidimo da je u Italiji pokrivenost cijepljenjem 95%, što je izvrstan rezultat. Obvezno cijepljenje u Europi postoji u 15 država, ali e, samo za neke zarazne bolesne. A zemlje gdje je cijepljenje obvezno, paradoksalno su oni gdje se najmanje postoji obveza o obavještavanju. Dok pak one e, zemlje gdje je obavještenost bolja su bolje, na, bolje rangirane. Vi ste Europska agencija za sprječavanje širenja zaraznih bolesti. S obzirom da se ne radi u Italiji o mogućnosti izbijanju, a, epidemija, već treba tek malčice poboljšati pokrivenost cjepivima. Znate li e, zašto talijanski plan za cijepljenje e, koji je tek predložen, e, želi preći sa četiri obavezna cijepiva na 13 obaveznih cijepiva. I između ostalog imate li e, bilo kakve e, znanstvene dokaze za ovakav e, pristup jer se nama čini da je to kontraproduktivno, osim što će puno koštati. Jer tu jednostavno se nekako gubi uloga liječnika koji bi trebali uvjeriti e, u ispravnost cijepiva e, same obitelji, a e, s druge strane čini se da će samo podmazati rad farmaceutskih tvrtki. Gospodine Kaputo, Hvala lijepa i ja se želim zahvaliti ravnateljici što je došla na naš sastanak. I e, na taj način imamo prilike raspravljati o temama koje zaista zanimaju europske građane. ja ću biti jedan od tri e, e, sudionika izaslanstva ovog odbora koji će u agenciju doći u posjetu za nekoliko tjedana. Početkom siječnja postavio sam pisani upis Europskoj komisiji i pitao kakve mjere primjenjuje kako bi se borila protiv virusa ptičje gripe. Taj e, virus je e, izazvao krizu u e, sektoru piletine iako nije štetan za ljudsko zdravlje. Mnogi e, govore da se javlja pića gripa, soja A, koja se jako puno proširila među e, divljim e, pticama i općenito peradi u uzgoju. Genom virusa A nam ukazuje da se prvenstveno na taj virus štetan za divlje e, ptice i da nema, e, da nema e, zapravo nikakve posljedice po ljudsko zdravlje. Moje pitanje je zapravo vrlo jasno tendenciozno. Ako se do sada nije pokazalo da se taj virus može prenijeti na čovjeka i ako se to zaista ustvrdilo, zašto vaša agencija ne bi u potpunosti isključila rizik po ljudske zdravlje od tog virusa? I isto tako, što vaša agencija radi i što je mogla studira, e, sugerirati Europskoj komisiji kako bi radila na prevenciji širenja tog virusa? Hvala lijepa. A sada prije nego što se vratimo na odgovore, dat ću riječ eh, našim predstavnicima u eh, upravnom odboru ECDC-a. Eh, prvo gospođa Vuković. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća i drage kolegice i kolege. Jako mi je drago što sam opet ovdje e, među vama. To je vrlo lijep osjećaj na ovom krasnom i toplom mjestu. Moram reći da ECDC i u mojem životu ima svoju povijest jer upoznala sam centar centar e, za vrijeme slovenskog predsjedanja. Tada je centar nekog uzeo zamaha. A također kasnije u Europskom parlamentu jer sam bila izvjestiteljica u Sjeni za temu otpornosti na antibiotike. A za vrijeme slovenskog predsjedanja 2008. Ja sam predsjedala vijećem ministara zdravstva i tada je upravo ta tema bila, bila vrlo vruća. Nakon nekoliko mjeseci možemo govoriti o vrlo dobrom osjećaju, jer mi sada govorimo o osjećajima, a manje o činjenicama potrebno nam je više vremena kako bismo doznali što dionici žele. No, što se tiče dokumenata, izvještaja i budućih planova, sve je to vrlo transparentno i lako prepoznatljivo, što je važno. No, evo nekoliko komentara koje sam iznijela i na upravljačkom odboru. E, mislim e, da je ovo osporavanje cijepljenja e, prijetnja. Važno je komunicirati izravno prema mladim roditeljima, a i starijoj dobnoj skupini. Možda je to pravi put. Hvala lijepa. Slijedi gospođa Kupa također naš bivši član. Dobro ste rekli i ja sam nekoć bila ovdje e, članica i vrlo je lijepo ponovno se družiti s e, prijašnjim kolegama i kolegicama. Znate da je zadnji sastanak upravljačkog odbora u Štokholmu bilo prvi, prva sjednica za nas tek smo tada upoznali ustrojstvo, ali uvjerili smo se u to da ova agencija može odigrati ključnu ulogu u vrlo važnim temama za Europu. Nisam liječnica, ja se bavim međunarodnim odnosima kao sveučilišna profesorica, ali vidimo da zarazne bolesti postaju prijetnja europskoj sigurnosti moramo pružati veću podršku i više se usredotočiti na mogućnosti i djelatnost ove agencije. Vrlo kratko dvije napomene. Prvi dojam o radu obnašateljice dužnosti doktorice Amon je da zaista svoj posao obavlja sjajno. Radi na transparentnosti, na odgovornosti i neovisnosti agencije o bilo kakvim interesima. I upravo to odgovornost i neovisnost je ono što je Europskom parlamentu najvažnije. Druga točka, komunikacija. Doktor Amon je to već spomenula. I mm, ja sam rekla na prošlom sastanku upravljačkog odbora da komunikacija se usmjerava prema agencijama i dionicima. No kada govorimo o temama poput e, okljevanja što se tiče cijepljenja ili antimikrobne otpornosti, mi se moramo izravno obraćati građanima, roditeljima, školama i tako dalje. Jer zbog raznih razloga, recimo zbog slabih financija, e, u mojoj zemlji primjerice e, ta informacija se ne širi dovoljno. I u ime Europskog parlamenta želim izreći i istaknuti ovo kao vrlo važnu temu za budućnost. Hvala lijepa. Hvala gospođi Kopi. Slijedi gospođa Kadenbach. Hvala lijepa što imam prilike se ponovno javiti i baš sam dobila svoj šlakvord. E, rekli ste da će ECDC sve više dobivati na važnosti u Europskoj uniji. Nakon što je ravnateljica E, gospođa doktor Aman govorila o ziki i žutoj groznici, e, postavila bih pitanje o ECDC u mehanizmu e, civilne zaštite. Mislim da je to vrlo važan mehanizam, pa me zanima kako vidite ulogu vašeg centra u tom mehanizmu, gdje postoje prilike ili potrebe za poboljšanjem u vašoj ulozi, odnosno u među odnosu. Hvala lijepa. Vraćam se gospođi Amon. Zaista me raduje interes koji iskazujete za naš rad. Neki od vas e, su, su, su govorili o, o sličnim e, temama pa ću se osvrnuti tematski. Što se tiče MR-a, e, ova e, superbakterija, upravo o tome sam govorila kada smo rekli da postoji već i da primjećujemo otpornost na one najvažnije antibiotike zadnje linije obrane. Dakle, to su patogeni klice koje se više ne mogu liječiti. Toga nema puno u EU. međutim mi moramo raditi na tome da tako i ostane. Ne smijemo dopustiti da se ta bakterija počinje širiti i Radi se upravo o, kao što je rečeno, o mudroj uporabi antibiotika, što će pomoći zaustaviti širenje te otpornosti, jer mehanizmi otpornosti postoje. To je prirodna pojava, ali način korištenja antibiotika ubrzava taj prirodni mehanizam. Znači, mi možemo jedino usporiti u svim svojim naporima taj proces. I to sada činimo. Tako da današnji antibiotici e, ostanu djelotvorni dok se ne razviju novi. To ne ide preko noći. Mi moramo produžiti djelovanje uspješnost sadašnjih antibiotika. A to se može postići mudrom uporabom antibiotika. Samo, dakle, samo kada su nužni u pravoj mjeri, u pravoj dozi i e, onoliko dugo koliko treba. Za to je potreban rad na podizanju svijesti. Drugo jest e, naše nastojanje da usporimo širenje te otpornosti, odnosno da usporimo širenje bakterija koje su otporne a za to su potrebne higijenske mjere i educirano osoblje u bolnicama koje zna e, za obuzdati to širenje. Što se tiče inovativnih terapija i inovacija u liječenju, to je potrebno, međutim to e, nadilazi naše zadatke to, zato je zadužena glavna uprava Research za istraživanja i inovacije i oni velike količine svog novca koriste za razvijanje upravo tih novih antibiotika. Nadam se da sam se osvrnula na sva pitanja u vezi s time. Da, još ste govorili o javnoj raspravi, to smo proveli i sada su usvojene smjernice na odboru za e, sigurnost zdravlja. Mi smo smjernice predali komisiji jer e, naravno na taj način te smjernice dobivaju na značenju. E, uskoro će se objaviti smjernice zajedno s odgovorima na sve komentare koje smo primili tijekom javne rasprave. Dakle, e, objavit ćemo i te odgovore i naše reakcije na komentare. Službena publikacija objavit će se u službenom listu Europske unije. Sljedeća velika tema e, jest cijepljenje i odbijanje e, cijepljenja. To je vrlo složena tema. Netko ko okljeva, dakle oni koji odbijaju cijepljenja nisu homogena grupa. E, ta, e, taj otpor postoji iz raznih razloga. Mnogo onih koji to odbijaju smatraju da njih ta bolest neće pogoditi. Znači, za njih je potrebna informacija. Onda ima onih koji su čuli za neke negativne posljedice i koje se žele bolje e, informirati. Znači, takvu skupinu ćete možda i uvjeriti u potrebu cijepljenja. I onda imamo one koje su protiv cijepljenja iz razno raznih razloga, vjerskih i trećih. To je skupina kod koje informacija vjerojatno neće postići ništa. Ali za prije spomenute skupine e, dobri su izgledi da ih se informacijom može pridobiti na cijepljenje. E, pitanje o obveznom cijepljenju, tu nemamo dokaza e, hoće li to pouzdano povećati e, procijepljivanje. Tu moramo pričekati što će praksa pokazati. Naše komunikacije su usmjerene prema onima koji se bave sa skupinama koje odbijaju. To su e, liječnici primarne zdravstvene zaštite, e, oni koji vode, provode programe cijepljenja i koji su zadužene za e, odnose s javnošću. Njima treba u ruke dati valjane instrumente kako uvjeriti te skupine da su, je cepljenje ozbiljna stvar i da je sigurno. Naravno da postoji mogućnost pojava neželjenih pojava, i, ali postoje, postoji postupak vigilance, e, praćenja cijepljenja nakon što je cijepljen, e, dakle, e, vakcina registrirana kako bi se vidjelo je li ta nuspojava zaista uzrokovana određenim cjepivom ili je to za određenu seriju te vakcine ili je to čista slučajnost. Dakle, sve što dolazi kratko nakon cijepljenja nije nužno povezano s cijepljenjem. Dakle, treba razmrsiti te veze povezanosti, za to postoji cijeli program praćenja. Zatim ste pitali za druge prijetnje, tuberkuloza, dječja paraliza, meningitis. E, bakterijski meningitis e, se sada može spriječiti cijepljenjem e, i to za sve sojeve imamo cijeptivo, ali opet se ne procijepljuje dovoljno. Dakle, imamo epidemiološke pojave među mlađim e, odraslima i povremeno to uzrakuje i smrtnost. Mi nastojimo se zalagati i za cijepljenje protiv bakterijskog meningitisa. E, E, bilo je spomena i e, o HIV-u. E, zaista postoji otpornost tijekom terapije. Terapija ima pozitivan učinak jer može zaražene osobi omogućiti normalan život. Produžit će također životni vijek, ali treba uzimati lijek. Osobno mislim da je prevencija uvijek bolje, bolja nego liječenje, ali postoji liječenje i još uvijek moramo više naglašavati mogućnosti prevencije. Spomenuti su i ciljevi održivog e, razvoja. Jedan od ciljeva je 0% zaraze. Sada ih u Europi ima 3000 godišnje. Znači, od tog cilja smo još daleko. Što se tiče postizanja ovog cilja, on je, to je moguće samo ako stavimo veći naglasak na prevenciji. E, države imaju programe prevencije, ali primjećujemo da nisu dovoljno učinkoviti ako se primjenjuje samo jedan mehanizam, na primjer uporaba kondoma, e, promjena načina e, života, e, profilaksa, glede izloženosti i tako dalje. Očito je potreban paket svih ovih mjera i to u ciljanoj primjeni prema najrizičnijim skupinama E, unutar Europske unije imamo pad e, rizika među svim skupinama osim e, u skupini muškaraca koji imaju spolni odnos s drugim muškarcima. Tu bi se ciljena prevencija zaista mogla pokazati vrlo uspješnom. Imali smo i pitanje o STI-ovima. Helps to prevent STIs and for o spolno prenosivim bolestima, eh, HIV, hepatitis, dijelom i tuberkuloza, to su skupine eh, spolno prenosivih bolesti kojima se moramo baviti na holističan način eh, zajedno sa drugim mjerama. Ovo je, na primjer, za prevenciju HIV-a, ovo za druge spolno prenose bolesti, no neke stvari funkcioniraju protiv jedne i druge skupine i tako smo pokušali doći do novih kanala komunikacija s određenim skupinama do kojih do sada nismo dopirali. Zatim ptičja gripa. Vidim da je gospodin Kaputo otišao, no ipak ću odgovoriti na njegovo pitanje o raznim sojevima ptiče gripe. On je govorio o ovom e, najnovijem izmjene H5N8. E, naša procjena rizika govori o tome da nije bilo ljudske zaraze i da je zato rizik prvenstveno usmjeren na ptice. Dakle, to je još uvijek ptiči virus. Rizik je vrlo malen, dakle, za ljudsku zarazu u ovoj fazi. No, ipak, iz predostrožnosti glede onih koji barato, su u kontaktu sa divljim pticama, e, a vidjeli smo kod drugih e, sojeva ptičje gripe da do u kontaktu može doći do zaraze. E, drugi virusi koji su virulentni posebno u Kini, H7 N9, tu je bilo zaista e, zaraze mm, i prijenosa na ljude. E, zato e, naglašavamo da treba spriječiti blizak kontakt s pticama. Imamo H5N1, što je vjerojatno onaj straj soj koji postoji najduže i u drugim dijelovima svijeta, ne samo u Kini gdje je bilo također prijenosa na ljudi u vrlo malim skupinama. No najčešće to je prijenos na ptice i to ne samo na divlje ptice nego i na perat i zato je to vrlo važna tema za peradarstvo. I još ste pitali za mehanizam civilne zaštite i komunikaciju prema dionicima. E, mehanizam civilne zaštite. E, tu smo postigli velik napredak nakon ebole s uspotavom e, tima za suspivanje za medical core. To su timovi za javno zdravstvo koje mi koordiniramo. Kao što sam napisala u izvješću, naša misija u Angoli s obzirom na žutu groznicu bila je prva prilika kada smo aktivirali te timove. Svakako još moramo razviti neke standardne postupke prije samog e, odlaska ali svakako to je mehanizam koji Europskoj uniji daje mogućnost e, angažirati i timove od kliničkih djelatnika sa e, laboratorijskom opremom, sa medicinskom evakuacijom i logistikom. E, neke članice su već objavile da će dati podrške tim komponentama a kada smo pitali za aktivno uključivanje u timovima javnog zdravstva, obično moramo odbijati kandidate jer je tako velik interes za sudjelovanje. Možda sažetak sada, kaže predsjedavajuća. Što se tiče komunikacije s dionicima, mi se svakako moramo obraćati običnim građanima to je istina. Mi smo usmjereni prema e, profesionalcima u zdravstvu, ali to je i za nas e, dosta teško, kao što sam htjela pokazati E, na primjeru cijepljenja uvijek morate znati kakav je konkretan kontekst e, na licu mjesta, kako prilagoditi poruke, komunikaciju i morate tim ljudima e, prepustiti kako će širiti komunikacije. Ovaj naš dan svijesti o otpornosti na antibiotike je vrlo uspješan. To je prilagođeno nacionalnim situacijama i zato je tako uspješno. To je dobar put e, dopiranja do građana, jer to se uklapa u njihov svijet. Hvala. Dakle, hvala lijepa. Sigurni smo da ćemo vas ponovno vidjeti i još i ove godine s novim temama vezanim za vašu agenciju. Zato zahvaljujem na interesu kolegama i kolegicama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 je razmjena gledišta s Komisijom i Europskom agencijom za sigurnost hrane o akrilamidima u hrani. Ako ste spremni prihvatiti tu temu. Mnogo ljudi je zainteresirano za to. Dakle, imamo osobu iz komisije, Sabin Julike iz komisije. Idemo ovdje. Hvala što ste došli. Pa započet ću s komisijom. Imate riječ, gospođo Daje. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Puno vam hvala što ste pozvali komisiju na današnji sastanak i razmjenu gledišta za e, o akrilamidima u hrani. Što je to akrilamid, a posebno e, koja je relevantnost akrilamida u hrani? To je jedna kemikalija koja e, je se prirodno stvara u škrobnoj hrani e, tijekom kuhanja na E, visokoj temperaturi. Dakle, to se događa u svakodnevnom kuhanju, e, pripremi hrane kao što je e, pečenje, pečenje u pečnici ili kuhanje. Dakle, to su procesi koji se događaju i kod kuhanja u kući, ali isto tako i u industrijskoj proizvodnji. Ono što smo naučili kroz istraživanje koje je provedeno posljednjih godina, najvažnije e, grupe e, hrane koji doprinose e, izloženosti akilamidu su pečeni, odnosno prženi krumpiri, kava, substrati kave, žitarice i neka E, neke pekarski proizvodi. Dakle, akrilamid postoji u Evropskoj uniji, već e, se govori o njemu nekoliko godina, a 2012. a to je glavni događaj o kojem bih htjela govoriti. E, komisija je dala mandat Europskoj agenciji za sigurnost hrane da da znanstveno mišljenje vezano za mogući rizik za zdravlje ljudi prisustva akrilamida u hrani. Ne želim ulaziti preduboko u ishod e, te e, tog znanstvenog mišljenja EFSA, jer ovdje imamo kolegu iz EFSA. Međutim, to mišljenje je našlo da akrilamid u hrani potencijalno povećava rizik od raka za potrošače, i da sadašnje, e, sadašnje izloženost akrilamidu zapravo pokazuje da trebamo brinuti. U ovom trenutku je to od visoke važnosti da smanjimo prisustvo akrilamida u hrani kako bismo e, zaštitili zdravlje ljudi na visokoj razini. Što se tiče komisije, Regulatorna mjera je upravo u pripremi koja nameće ili namirava e, nametnuti e, obveznu e, primjenu svih za sve gospodarske subjekte da se smanji akrilamid u hrani. Ove mjere ublažavanja trebaju sadržavati jasne obveze za proizvođače hrane i oni su i uključeni u regulatornu mjeru koja se predviđa. Mjera se temelji na uredbi o higijeni hrane, e, a cilj te uredbe jeste da e, osiguramo visoku razinu zaštite potrošača kada se radi o sigurnosti hrana vezano za opasnosti od kemikalija putem primjene e, mjera za upravljanje hranom koje e, moraju primjenjivati gospodarski subjekti koji se bave proizvodnjom hrane. To znači da svaki takav gospodarski subjekt mora procijeniti rizik za svoje procese i opasnosti e, od stvaranja akrilamida i moraju pronaći mjere kako će smanjiti taj rizik Mm, oni moraju izraditi vlastite sustave i e, predavati uzorke na analizu. Zato komisija predlaže e, te, e, ove konačne razine koje treba postići na dosljednjoj razini primjenom takvih mjera ublažavanja kako bi mogli imati razina akrilamida na što nižoj mogućoj razini. Te mjere uzimaju u obzir veličinu i prirodu e, samih gospodarskih e, subjekata e, s jasnim ciljem da postignemo umanjenje i postavimo vrlo stroge razine. Dakle, te Gornje razine će biti korištene za mjerenje učinkovitosti mjera ublažavanja koje sam upravo spomenula, a treba ih postaviti na vrlo strogoj razini uzevši u obzir e, podatke koje, posljednje podatke koje imamo u e, bazi podataka EFSA. Kao što sam rekla, proizvođači hrane moraju pratiti učinkovitost e, svojih mjera ublažavanja a isto tako moraju primjenjivati analize svojih uzoraka i pokazati da razine te kemikalije su ispod ovog praga koji je postavljen. Osim e, zahtjeva za proizvođače hrane, imamo i e, odredbe koje će osigurati e, obveznu primjenu nacionalnih vlasti tih mjera kako bi se dali dokazi da su razine akrilamida učinkovito smanjene. Te e, službene kontrole uključuju i e, službeno uzorkovanje i analizu uzoraka hrane. Sve u svemu komisija je uvjerena da predviđene mjere će zaista rezultirati u učinkovitom smanjenju e, prisustva akrilamida u hrani. Mi znamo da e, kada se radi o ovim kategorijama hrane koje sam prije spomenula da se neke e, kategorije hrane stavljaju na tržište kao gotova hrana. Kada se radi o tim kategorijama kao što su dječja hrana, čipsi ili neke žitarice za doručak, e, predviđa se da će se pokrenuti rasprava o postavljanju maksimalnih razina E, sadržaja akrilamida. To će se dogoditi odmah nakon e, usvajanja e, regulatornih mjera koje moraju primjenjivati gospodarski subjekti. To su mjere ublažavanja. Osim regulatornih mjera koje sam upravo spomenula, Jako je važno podići svijest potrošača, zato jer kao što sam spomenula, ovaj akrilamid se stvara i kod e, kuhanja kod kuće. I tako kuhanje u stvari doprinosi e, velikom dijelu izlaganja akrilamidu. Dakle, treba razviti svijest i to je izuzetno važan mehanizam za smanjenje sveukupne izloženosti akrilamidu. Jednom kada predviđene regulatorne mjere budu donesene e, o akrilamidu u hrani, Europska unija će imati najstrožu e, regulativu e, u cijelom svijetu u smislu prisustva te kemikalije u hrani. Zato željela bih ukratko reći da zaista sagledavamo sveukupni paket inicijativa i nastavit ćemo prikupljanje e, podataka o akrilamidu u hrani kako bismo pratili situaciju e, razvijali svijest, to će biti nešto što će e, države članice nastaviti raditi i putem organizacija za zaštitu potrošača koje će igrati vrlo važnu ulogu u takvim kampanjama za osvješćivanje, posebno kada se radi o kuhanju kod kuće i kao što sam rekla regulatorne mježe, mjere o obveznom, eh, obveznoj primjeni mjera ublažavanja od eh, strane eh, gospodarskih subjekata, službene kontrole i u drugoj fazi postavljanje maksimalnih razina akrilamida za određenu gotovu hranu. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala lijepa. Sada bih e, se obratila e, Agenciji za sigurnost hrane. Dajem riječ gospođi Hugas. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo željela bih e, vam čestitati na novoj funkciji kao predsjedateljici odbora ENVI. Nadam se da ćemo i dalje pomagati odboru ENVI po potrebi. Zahvaljujem i na tome što ste me e, pozvali da govorim na odboru kao i predstavnicu Europske komisije. Kao što je rekla Europska komisija, mi smo dobili zahtjev da procijenimo potencijalni rizik za ljudsko zdravlje e, prisustva akrilamida u hrani. U svjetlu naše politike o otvorenosti i transparentnosti mi smo objavili e, nacrt analize rizika koji e, je, nakon kojeg je slijedio i sastanak s dionicima i e, tamo smo razgovarali o komentarima koje smo dobili. Nakon toga donesen je e, u lipnju 2015. analiza rizika. Analiza rizika razmatra sve relevantne podatke koje smo dobili od eksperimentalnih životinja do donošenja mišljenja. Isto tako procijenili smo izloženost akrilamida stanovnika stanovništva Europske unije uzevši u obzir sadašnji status koje su države e, članice i industrija podnijele EFSI. Isto tako i e, podatke o potrošnji. E, uzeli smo u obzir različite populacijske skupine, bebe, odrasle i slično i to je pokazalo da imamo od 0,4 do 1,9 mikrograma po E, kilogramu težine. Najvažnije grupe hrane e, su podijeljene. Recimo za bebe uglavnom se radilo o hrani za bebe, obrađenoj e, hrani za bebe i još nekim proizvodima na temelju krumpira. Za druge to su bili pečeni krumpiri, meki kruh, žitarice i e, kava. Isto tako kuhanje kod kuće je e, pokazalo izloženost akrilamidu. Recimo e, prženje krumpira, posebni tipovi krumpira i kava. Na, u eksperimentalnim životinjama je pokazano da sva izloženost akrilamidima može dovesti do nepoželjnih učincima na nervni sustav, na reprodukciju, a isto tako i e, veća e, mogućnost da se razvije mutacija gena i e, tumori. Kancerogenost akrilomida je njegov metabolit. Epidemiološke studije su pokazale da postoji povećani rizik za većinu tipova raka, osim kada se radi o nekim Eh, dokazima koji su smanjeni kada se radi o eh, Iraku jajnika i bubrega. Eh, dnevna, dnevna doza koju se može uzimati cijeli život bez nepoželjnih posljedica nije, nije se uspjela postaviti jer izloženost može dovesti do štete za DNK i do raka. E, izloženost koja može uzrokovati tumore ili nepoželjne učinke e, je procijenjena. To daje indikaciju razine e, zabrinutosti za zdravlje kada se radi o toj tvari u hrani, ali nije moguće kvantificirati rizik. Iz svega toga EFSA je zaključila da akrilamid u hrani potencijalno povećava rizik od raka u svim dobnim skupinama. Te zabrinutosti su vezane za sve potrošače, ali djeca su najviše izložena kada se radi o e, njihovoj tjelesnoj težini. To se temelji i na evaluaciji drugih e, međunarodnih tijela. Mogući e, nepoželjni efekt na nervni sustav i na reprodu, mušku reprodukciju nije izazvao zabrinutost. Međutim, najveća e, grupa e, koja e, e, uzrokuje izloženost su prženi krumpiri, žitarice, kava i dvopek i kruh. Dakle, njihova izloženost akrilamidima je vezana i za uvjete u kojima se priprema hrana, posebno temperatura proizvodnja hrane može utjecati na e, utjecaj akrilamida na zdravlje osoba koje su tome izložene. Hvala lijepa. Sada ću e, moliti kolege da interveniraju. Gospođa Čaldres. Hvala lijepa. <clears throat> Zahvalit ću se i komisiji i EFSI na njihovim e, izvješćima. Imam tri pitanja. Mislim da je vrlo važno širiti svijest o postojanju akrilamida, Postavljaju se u tom smislu neka teška pitanja koja trebaju odgovore. Zašto se komisija želi pozivati na e, uredbu u higijeni hrane kako bi se regulirala prisustvo akrilomida, a ne e, uredbi koja se e, odnosi na kontaminate u hrani s obzirom da akrilamid jest takav kontaminant, s obzirom na prijelod uredbe koju sada pro, e, hoće li nju proučavati i neovisni stručnjaci, a ne samo predstavnici industrije hrane. I treće, ne bi li se kodeks ponašanja mogao poboljšati tako da se u to uključe e, udruge potrošača i e, zašto za sada nemate podršku s njihove strane? Hvala, gospođo Zomer. Hvala lijepa. A krilamet je opasan. To znamo. Danas nekoć nismo znali. I zato je dobro e, smanjiti e, njegovu prisutnost u hrani. No, e, saslušavši ovo što smo čuli od komisije EFSE, pa gotovo da trebamo početi paničariti što još uopće možemo jesti. Sva sreća da je moja majka, koja je premašila 90. godinu, e, zaista zdrava, zato je, možda zato jer je sama kuhala i pekla. E, dakle, eto, možda smo jednostavno do sada imali sreće. Dakle, e, akrilamid može proizvoditi i uzrokovati rak, ako je to tako, trebamo ga suzbijati. Ja ne znam je li to moguće, ne bavim se ovime tehnički i kao liječnica. E, zato pitam komisiju, je li moguće određiva, da će zbog određivanja gornjih e, granica sa tržišta nestati cijele kategorije proizvoda. A zatim se pitam kako e, poštivati te e, granice, na primjer kod e, hrane koja se svježe proizvedi, koja se prži. To, je, to su kobasice ili pomfriti, prženi kumpirići. To je zaista problem jer to na svakom uglu možete kupiti u Njemačkoj i rado se E, troši. Pa kako u e, fritezama onda smanjiti e, sadržaj akrilamida? Mislim da je važno dati informaciju potrošačima. Možda je poruka da jednostavno manje jedemo takvu hranu. I sljedeće, sljedeće pitanje komisiju koju sam već jednom postavila. Što s malim obrtima? Mogu li oni e, podnijeti takve uvjete? Mm, molila sam da se provjeri što s malim e, obrtnicima, recimo pekarima, jer se radi o proizvodima sa škrobi, e, mogu li oni to uopće izdržati? Tu su i velike obveze dokumentiranja postupaka, ako sam dobro shvatila planove je li bilo konzultacije sa strukovnim udrugama ili komisija jednostavno kaže da to tako mora biti jer će biti tako politički odlučeno. A ja se slažem s time da se smanji ta granica i da se smanji e, sadržaj akrilamida, ali to naravno mora biti izvedivo je moguće. Hvala, gospođa Stars. Ik, eh, Hvala lijepa. E, hvala e, i predstavniku EFSE e na informaciji, državiti EFSE koja nam je dala informacije. Prema ono što kaže EFSA, prisustvo akrilomida u hrani potencijalno je toksična i karcinogena. Radi se o tvari za koju ne znamo kakva je dnevno prihvatljiva količina koja se može eh, svakodnevno konzumirati. Prema tome, to je potencijalno opasnost za zdravlje. E, EFSA kaže da je ova informacija krenula iz Francuske agencije za zdravlje. Pa ako se u komisiji zna da to postoji, e, zašto se ne odredi maksimalna dnevna količina akrilomida koja je dopuštena u hrani? Jednostavno, zašto ne odredite tu maksimalnu gornju granicu? Osim toga, možete li me reći zašto nema neobveznih e, vrijednosti? bez obzira na najnovinije rezultate EFSE, možemo ih jednostavno uzeti u obzir, jer države članice su nam rekle da je situacija jasno lošija nego što smo ranije mislili. A isto i e, pitanje koje je malo prije kolegica postavila o e, pravnoj osnovi, a mogli bismo koristiti i uredbu iz 2006. godine koja određuje dakle maksimalnu količinu kontaminata u hrani. Čuo sam od mnogih stručnjaka da uredba 1881 iz 2006. bi puno bolje mogla riješiti taj problem i dala bolji pristup istom. E, treće što želim pitati vezano je za kodeks ponašanja. Pretpostavljam da se sada izrađuje kodeks ponašanja. Pitanje sada upućujem komisiji jer e, kaže se da je kodeks ponašanja napravljen uz suradnju predstavnika prehrambene industrije. Zanima me jeste li konzultirali i neovisne stručnjake, neovisne izvore informacija, primjerice udruge potrošača. Na taj način bi kodeks ponašanja bolje uzima u obzir interese i industrije i potrošača i omogućio bolju zaštitu. Zapravo, ne mogu se oteti dojmu kada čitam o kodeksu ponašanja da je tu sve jako općenito. Trebalo bi se mnogo toga pojasniti jer puno toga nije jasno. Kodeks ponašanja je, čini mi se, napisan s interesom industrije u, e, u prvom planu. Jeste li se spremni sastati s predstavnicima potrošača? To bi možda pojasnilo mnogo stvari. Što se pa kontrole tiče, gospođa Kadenbach je e, ona koja to sigurno zna jer je ona izvjestiteljica e, za e, temu vezanu za hranu gdje sam ja bio izvjestitelj u sjeni. Nedavno smo upravo to izvješće izglasali. I znamo da vlasti sve manje nadziru jer nemaju dovoljno resursa koje mogu tome posvetiti. Što ćete napraviti kako bi se vlasti obvezalo da e, na odgovarajući način nadziru prisustvo akrilomida u hrani. I za kraj, bi li mi predstavnica komisije mogla objasniti je, kad ste rekli da je prisustvo akrilomida u nekoj hrani tri do četiri puta veća nego što je prihvatljiva norma. E, Bili u tom slučaju komisija predložila da se taj e, proizvod ukloni s tržišta. Jer ako je doza 3 do 4 puta veća od norme, to bi sasvim sigurno bio problem gdje bi trebalo nešto poduzeti. Hvala, gospođa Gerling, izvolite. Hvala lijepa. Podsjetimo se zašto su danas nama predstavnice i EFSA i komisije. Na sastanku koordinatora smatrali smo da bi bilo dobro da dođu predstavnici obe organizacije kako bismo se mogli pitati e, kakvi dokazi postoje. Već neko vrijeme e, smo saznali za akrilomid, ali u javnosti primjerice u Ujedinjenoj kraljevini ovog tjedna jedno izvješće došlo do novina baš ovog vikenda i e, gdje je pisalo što je najgore što možete napraviti u današnje vrijeme pa pojesti tost sa špekom i e, kobasicama koji su prženi i onda možete završiti u bolnici. Dakle, pozdravljam oba ova izlaganja, ali e, ne znam kako su neki od kolega zastupnika došli do zaključka da je krolomid jedna od najgorih stvari koje vam se može dogoditi. E, koliko sam ja shvatila, je, govori se o rizicima, ali ne može se nikako ustanoviti koja količina je e, rizična i kaže se da bi potencijalno to moglo uzrokovati rak. E, možda malo pretjerujemo. Ne kažem da ne trebamo prati kakva je situacija sa akrilomidom. I mislim da tamo gdje znamo e, moramo nastaviti s radom i moramo zahtijevati koliko god znamo da je e, opasno, međutim e, ne možemo preko noći e, cijeli jedan prehrambeni lanac promijeniti. Ne možemo ljudima odjedanput reći da pržene kobasice ili krumpirići da su katastrofa. Možda biste mogli imati neku regulativu za pržionice, dakle E, e, restorane koje prodaju nešto tako, ali ne možete za ljude kod kuće. E, možda bismo mogli, eto, i izvrsne E, pržene krumpiriće u Belgiji, a ovdje u Belgiji ima štandova e, koliko volite izvrsnih krumpirića, možda bismo mogli preporučiti da oni koriste e, krumpir iz SAD-a koji je da je genetski modificiran, ali smanjuje količinu akrilomida. Dakle, ja bi preporučila da prije nego što išta da eh, odredimo kao eh, štetno, eh, da dobro znamo što radimo. Ja mislim da ljudi ne žele da se zabrani da jedu pržene krumpiriće, kruh i tako dalje. Moramo reći da me isto tako zanima zašto su se odlučili za ovu uredbu o higijeni, to i ja nisam uspjela shvatiti. A isto tako zanima me šta je sa ovom službenom uredbom o nadzoru. E, mislim da bi prilikom provedbe se trebalo pokazati e, upisnike o tome kako su smanjili akrolomid, ali E, dakle, nešto tako bi trebalo napraviti i uklopiti se u sustav, pa mi recite o tome kako vi namjeravate nadzirati e, količinu smanjivanja akrilomida. I isto tako, da li ste se bazirali na vrlo sveobuhvatnim podacima iz svih država članica? Jer ono što u Europi postoji i zaista je raznovrsno su različite e, e, kuhinje, različite tradicije, različite načine prehrane. Hvala gospodin Pedičini. Hvala. Podsjećam vas da kada je EFSA rekla da je akrilomida e, karcenogena i toksično, isto tako je rekla da može biti i bezopasan, ovisno o tome koliko je tjelesna težina. Djeca su u više rizična skupina e, zato što to nalazimo u mnogim proizvodima koje, djeca često jedu, od e, keksa do tekstova, e, tostova i tako dalje. Kod novorođenčadi oni mogu biti do 60% izloženosti akrilomidima. A EFSA kaže da manje jednog mikrograma da e, dnevno da e, je to u redu za nekoga koji ima 60 kg. I e, trebamo dakle pogledati na te količine i zato ja pitam zašto niste odredili koje su maksimalne dozvoljene količine akrolomida u pojedenim različitim hranama i zašto se ne napravi e, nešto o tome e, kako bismo i kod nas kod kuće drugačije kuhali e, i smanjili izloženost akrilomidima. Prošlog tjedna u Velikoj Britaniji počeli su s takvom kampanjom. Zašto se to napravilo i na europskoj razini kako bi građani bili bolje s time upoznati? I na kraju, akrilomid se koristi i u industriji za različite svrhe, dakle ne samo za prehranu, već e, je opasno i ako ga se apsorbira na drugačiji način, e, primjerice preko kože ili ako ga se e, udiše. Što nam možete reći o toj vrsti rizika? Gospođo Dornano, hvala. Akrilomidi i njihovo prisustvo zabrinjavaju, a to je tek i jedna od mnogih opasnih tvari o kojima govorimo na odboru Envi. Vrlo često su upravo isti industrijski, e, e ista industrijska hrana koja je kancerigena. Prema testovima na životinjama akrilomid može zaista biti opasan i kancerogen. A vi se u EFSI E, zasnivate na znanstvenim radovima i kažete da tek treba pokrenuti ispitivanja na ljudima. Od 2011. godine Food and Drink Europe je napravila studiju prema koje se može vidjeti na koji način se stvara akrilamid u SAD-u. FDA je odgovorila o akrilamidu i donijela pristup vrlo nedavno. preporučuju jednostavne mjere da se ograniči bilo temperatura ili dužina kuhanja. Osobno kad se radi o opasnim rizicima po zdravlje, zalažem se da mjere budu obvezne. Međutim, ne mislite li da je u ovom slučaju još preuranjeno tako postupiti jer još treba izraditi brojne studije? Gospođa Juso, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega dopustite mi da se zahvalim komisiji i EFSI na obrazloženjima. Htjela sam jednostavno dati par objašnjenja. Naime, prisustvo akrilomida otkriveno je 2002. godine. 2015. godine EFSA je potvrdila da bi akrilomidi mogli povećati rizik od raka i to temeljuje se na studijama na životinjama. Iz ovoga što smo danas čuli, možda se radi o jednoj pošasti u našem društvu. Naime, jeli smo prženi kruh, pečeno meso i e, nije došlo do velike epidemije bolesti uzrokovane akrilamidom. Akrilamid je možda štetan po zdravlje, ali ne smijemo postupati alarmantno, ne smijemo alarmirati i izazvati uzbunu kod potrošača. Trebamo e, pokušati smanjiti akrilomide u e, prerađenoj hrani, ali moramo obavijesti potrošače da visoke temperature mogu stvoriti akrilomide, međutim ne treba ih e, zbog toga zvoniti na uzbunu. Ovo što, čemu smo sada svjedoci u medijima e, je zvono na uzbunu, jer koriste se metode e, kuhanja koje do danas i nisu izazvale tako velike probleme. Slažem se da industrija i znanost trebaju se dogovoriti o kodeksu ponašanja kako bi ograničili e, količinu akrilomida, ali ne trebaju istovremeno zvoniti na uzbunu. Mislim da bi to sada bio e, pravilan pristup. Ne smijemo trčati pred rudo jer ćemo možda stvoriti više problema nego li što ih time rješavamo. Hvala, gospođo Dali. Hvala lijepa. Hvala EFSI i komisiji na ovim informacijama i hvala što su odgovorili na naša pitanja. Mislim da ne treba e, uznemiravati ljude u velikoj mjeri, ali treba prikupiti informaciju i treba vidjeti kako se moramo baviti ovom temom. Treba utvrditi zašto nije potpuno moguće eliminirati akrilamid. Mislim da jest moguće smanjiti razine. Konačno mi želimo štititi potrošače, posebno one najranjivije. Imam nekoliko pitanja komisiji i EFSI. Kao prvo i najvažnije, kako može komisija osigurati da neće doći do toga da se industrija pozove na trošak i svoju proizvodnju, e, pa da se ne mogu primijeniti mjere. E, svakako, europske kampanje o podizanju svijesti i informiranju mogu biti korisne i to svakako moramo prenijeti našim građanima ali zanima me pozicija e, komisije o harmoniziranim e, kontrolama e, u svim državama članicama i kako osigurati da će se novi propisi primijeniti na nacionalnoj razini. Govorimo i o dopuštenim razinama. Zanima me zašto su odabrane upravo ove količine, e, tim više što je ukazano da su to vrlo visoke razine u hrani, a da to ne odražava ono što je moguće postići u proizvodnji. Zanimalo bi nas e, kako će komisija odgovoriti na ovo, tako da bismo znali kako postupiti dalje. Hvala lijepa gospođa Talih, gospođa Rid. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. E, kupovala sam e, neka sredstva i znala sam da postoje akrilamidi pa sam sama istraživala e, pomoću literature. E, život nije moguć bez rizika. E, naravno, mi želimo izbjegavati rizike, ali ja sam odrasla na tostu i volim čips i pržene krumpiriće i vagam taj rizik i zadnjih 20 godina ja jedem dobro pečeni e, kruh i čipse, a e, kao doktor farmakologije mogu vam reći da e, mnogo od onih lijekova koje uzimate na recept su daleko gori od onoga što sada uzimamo u obliku akrilamida. Svakako ja kuham hranu ali što se tiče tosta i čipsa, sada imam 65 godina i e, očito nije mi ta hrana previše naškodila. E, mi moramo jednostavno biti svjesni ruzika, možemo izaći sada e, iz ove zgrade i srušit će nas možda na cesti taksi. Hvala lijepa, gospodine Grip. Hvala lijepa. dopustite mi da se izrazim na ovaj način. Što se tiče obrade hrane, dobro, visoka termička obrada, e, očito je da će možda nastati neke tvari koje nisu najzdravije u vašoj hrani. Ako dugo pržite e, meso, to nije dobro na dakle, e, roštilju preduga izloženost e, visokim temperaturama hrane e, nije dobro za vas. Sjećam se i kako smo govorili o dimljenoj hrani, posebno mesu i o tradicionalnim e, dimljenim sušenim mesnim proizvodima to je za neke zemlje jako važno i sjećam se velike kampanje e, do koje je došlo. I onda su se neki zaista razljutili na nas kao zakonodavce jer smo e, donijeli neke odluke koje zapravo ograničavaju razvoj e, regionalnih, vrlo tradicionalnih kobasica i suhomesatih proizvoda. Na primjer, kobasice koje su označene sa geografskim porijeklom. S obzirom na takvo iskustvo, mislim da moramo sačuvati ravnotežu. S jedne strane moramo čuti što kaže znanost i nova iskustva i saznanja su važna nove informacije o potencijalnim opasnostima po naše zdravlje. Međutim, isto tako je važno e, uzeti u obzir ono što je rekla gospođa Ajuzo. Mislim da su 2002. prvi testovi prepoznali prisutnost akrilamida. To su bili životinski testovi koji su pokazali e, kancerogena e, svojstva akrilamida, a to je potvrđeno 2015. Vrlo je nevjerojatno da bi rezultati bili isti da su pokusi bili praćeni na ljudima. Dakle, ne bih išao predaleko u tim zaključcima. Mislim da je u ovakvoj situaciji jako važno imati primjerene informacije. Ako kuhate ili pržete na visokim temperaturama i ta hrana se dugo procesuira i pohranjuje, onda industrija mora primijeniti najbolje prakse. Moramo poslati poruku koja je uvjerljiva moramo definirati najbolje prakse, to bi svakako bio prvi korak. Tako ćemo doći do pozitivnih rezultata. E, već smo dobili neke signale iz krugova te industrije mislim na jednoj našoj radionici u parlamentu, e, koji su govorili o tome da je industrija spremna surađivati. Svi žele na svoje proizvode staviti oznaku da je ta hrana, taj, taj proizvod zdrav i bezopasan. Prema tome sjetimo se HACAP-a i, i procjena na temelju tog pravilnika i koje je sve trebalo e, postupke e, implementirati da bi se prepoznavali rizici i opasnosti. To je uvedeno kao e, obveza i sustav je praćen certifikatima o sigurnosti i o bezopasnosti jer se radi prvenstveno o sigurnosti hrane za naše potrošače. E, ovakvi postupci su jedna stvar, a drugo su informacije za potrošače i to je jako važno. Posebno ono što je dostupno jednostavno prosječnom e, kućanstvu i ljudima, jer svi mi nešto kuhamo i želimo biti sigurni da postupamo kako treba. Kada kupujemo namirnice, pratimo i vodimo računa o preporukama jer želimo da ta hrana bude dobra za nas, a ne štetna. No i ono što je dobro i pravilno može štetiti i zato je važno biti umjeren i uravnotežen. Apeliram na umjerene reakcije i na odluke koje će nam omogućiti da izbjegavamo rizike u budućnosti. E, znamo da vlakna neprocesuirana e, sa puno bolestnih tvari je za nas zdrava. Dakle, odaberemo prave riječi i pravu poruku, ne samo e, od strane komisije i EFSE, nego i Europskog parlamenta. Ne, ne smatram da bi to trebalo biti nešto vrlo formalno i vrlo kruti propis, jer e, e, to bi u ovakvoj situaciji moglo proizvesti suprotan efekt. Hvala lijepa. Hvala, gospodin Caputo. Thank you. Uh, thank you, president. Uh, Hvala. Prošlog lipnja EFSA je objavila ovo stručno mišljenje o prisustvu akrilamida u hrani i potvrdila da je akrilamid glicidamid njegov metabolit su zapravo genotoksični i kancerogeni. I dakle, bilo kakva razina izloženosti e, je zapravo štetna za DNK i za e, pojavu raka. Prema EFSI, dakle, nije moguće odrediti jednu dnevnu dozu koja je tolerantna u hrani. Prijedlog komisije ne uzima u obzir zaključce, zaključke EFSE ona se ograničava na to da e, obvezuje e, industriju da slijedi kodeks dobre prakse koji su izradili e, grupe za stavljanje pritisak. Dakle, industrija treba poštovati indikativne razine koje su zapravo veći od akrilamida, od rezine akrilamida koje je testirala EFSA. Još jedno pitanje je vezano za pravosudno pitanje. Dakle, akrilamid je toksičan i umjesto da komisija uvede e, novu regulativu e, u e, uredbu o kontaminantima, uključuje to u uredbu o GMO-u. Mislimo da je to vrlo restriktivna, restriktivna, restriktivno zakonodavstvo o akrilamidu, a ne e, neka vrsta smjernica koja industrija može poštovati i slijediti ili ne. To od nas traže građani Europske unije i zato tražim da e, komisija e, bude stroža, da uvede obvezujuće granice Dakle, nakon, e, iznad tih granica e, industrija bi dobila ekonomske sankcije. Jedino na taj način će e, industrija modificirati obradu sirovina kako ne bi djeca, djeca ili ljudi konzumirali kancerogene tvari kada jedu čipse ili piju kavu. Hvala. Hvala lijepa kolegice i kolege. Sada riječ najprije dajem predstavnici EFSE, a zatim komisije i izvjestitelju. Dakle, najprije gospođa Hugas. Hvala lijepa. Želim naglasiti da je zaključak EFSE jasan. Studije na životinjama su pokazane da akrilamid povećava vjerojatnost mutacije e, gena i organa i da takva hrana može povećati rizik za e, oboljenje od raka e, onih koji su konzumirali takvu hranu. Dakle, to nije nikakvo, nikakav alarm ili uzbuna. Moramo jednostavno smanjiti izloženost o ovoj tvari što se tiče e, granica izloženosti, e, savjetodavni odbor je dao preporuku. E, radi se o izloženosti u hrani, u smislu uzimanja hrana, ali kod profesionalne izloženosti tu nemamo jasne granice mi smo se ograničili na pitanje komisije, a komisija je pitala da e, EFSU zamolila da procijeni e, rizik e, za izloženost na temelju hrane. Dakle, za druge izvore izloženosti nije bilo istraživanja i nalaza. gospođa e, direktor iz e, komisije. Hvala lijepa, gospođa predsjedavajuća. Hvala također svima koji su postavili pitanja. Razabrala sam da ste čitali ranije prijedloge i nacrte teksta komisije, međutim e, taj posao još traje i radi se na ovoj mjeri već nekoliko tjedana. Zato možda tekst na koji se pozivate nije najnovija verzija jer se stalno na njemu radi. Bilo je pitanja o pravnoj osnovi. Zašto se komisija za prvu mjeru o kojoj sam govorila, dakle kada se radi o mjerima uplaživanja, zašto industrija, zašto se to poziva na uredbu 852? Iz rasprave i iz tumačenja EFSE jasno je da prisutnost akrilamida u hrani se ne može posve izbjeći. To nije tehnička tvar koju možemo izbaciti pa da više ne postoji u hrani, nego se mora smanjiti razina koliko je moguće primjenom dobrih praksa kako bi se osiguralo visoka razina zaštite ljudskog zdravlja. Dakle, ne radi se o zabrani čipsa ili tosta, e, nego treba osigurati da prehrambena industrija primjenjuje e, dobre prakse, da tost ne bude prejako pržen i e, čipsi predugo prženi a to se odnosi i na odabir sirovina, na pohranjivanje e, sastojaka i sl. Odabrana je uredba 852 zato što je to onaj propis koji nameće odgovornost gospodarskim subjektima u e, lancu hrane koji imaju dakle mogućnost e, proizvoditi sigurnu i zdravu hranu. Ovim instrumentom možemo ih obvezati da primjenjuju preventivne mjere kako bi se smanjila opasnost po zdravlje na temelju hrane, koliko god je to moguće. Mjere na temelju ove uredbe ne isključuju određivanje maksimalnih granica za prisutnost akrilamida u hrani na temelju drugih e, propisa, na primjer i onih koji se bave kontaminantima. Kao što sam rekla, e, komisija e, kani u drugom koruku za određene kategorije hrane, pogotovo za gotovu hranu, odrediti i maksimalne količine akrilamida i zato ćemo se naravno pozvati na pravnu osnovu koja je zato nadležna. Osim toga postoji opći zakon o hrani koji nam daje sredstva u članku 14 gdje se govori o nesigurnoj hrani, e, recimo zbog previsokih količina akrilamida, se može povući iz tržišta. Bilo je dakle pitanja i bilo je primjera primjerice hrana za dojenčat ili malu djecu. Mislim da su to bili zapravo e, keksi, kolačići koji su povučeni iz tržišta zato što su premašili e, ove granice četvero ili peterostruko. E, ako želimo da prehrambena industrija bude odgovorna za sigurnost hrane kroz proizvode, onda moramo primijeniti pravnu osnovu iz uredbe o higijeni hrane. S obzirom na složenost teme, jasno je da nije dovoljno uvesti maksimalne gornje granice, a da proizvođačima ne nametnemo odgovornost za procese i postupke koje primjenjuju i hranu koju proizvode. Mislimo da je ovaj put e, najbolji za postupno smanjenje razina akrilamida. Dakle, naš odabir je da proizvođači preuzmu odgovornost. Bilo je pitanja i o kodeksu postupanja. E, proizvođači primjenjuju e, najbolje prakse i za razvoj kodeksa postupanja važno je da se sektor proizvođača uključi. Oni znaju kako se mogu smanjiti razine akrilamida. E, mi smo uz pomoć tehničkih stručnjaka iz članica revidirali te kodekse. E, pisali su se komentari, bilo je sastanaka s udrugama potrošača upravo u prosincu prošle godine. Imali smo zadnji takav sastanak gdje su udruge potrošača e, dali svoje komentare na kodeks i ne mogu se složiti s tvrdnjom koju smo ovdje čuli kako su potrošačke organizacije e, žestoki protivnici sadašnjeg kodeksa. E, da se vratim na pitanje određivanja pragova ili granica i pitanje kako dolazimo do tih benchmarka. E, imamo opsežne baze podataka u EFSI, a ti podaci dolaze od država članica koje nam šalju te podatke već e, dvije ili više godina. E, istina, nismo ih dobili od svih članica, ali mislimo da imamo dobar uvid u najvažnije kategorije hrane i u razinu akrilamida e, upravo u tim namirnicama. E, te razine bi trebale biti 10 do 15 posto ispod onoga što nalazimo u hrani i zato se proizvođači moraju potruditi oko mjera ublažavanja. Dakle, cilj nije ukloniti cijele e, kategorije proizvoda s tržišta, nego se usmjeriti na one procese i proizvođače koji imaju najviše e, razine. Dakle, 10 do 15% najviših granica. Komisija e, planira pregledavati, odnosno preispitivati te razine redovito kako bismo postupno smanjivali e, te granice dopuštenog akriglamida. E, nije namjera izbaciti iz tržišta određene proizvode, nego postići e, veću odgovornost proizvođača s obzirom na ovu kemikaliju. Čuli smo i prijedlog da se obvezne gornje granice koriste kao sredstvo u ovom programu. Mi smo to predvidjeli u drugoj fazi za određene skupine hrana i za posebno za gotovu hranu. No, održivanje e, maksimalnih granica nije jednostavno, jer čujemo da se akrilamid javlja u prženim krumpirićima i čipsu, a to opet ovisi o tome kako su kako je krumpir bio dugo pohranjen tijekom zime što duže je pohranjen, to će se više akrilamida proizvesti i nastati tijekom procesa prženja. Prema tome, ta maksimalna granica neće zahvatiti one proizvode kod kojih bi rezultat mogao biti bolji. Već e, čistim e, pukim odabirom sirovine koja bi imala i omogućila manje razine, a neće se obuhvatiti oni proizvodi e, za koje je sirovina krumpir koji je duže skladišten, a mogla bi se više smanjiti, mogla bi se više smanjiti razina. Dakle, treba e, doći do toga da proizvođači bolje razmišljaju o tome koje će sirovine uzeti, kako će ih e, skladištiti i kako doći do naj nižih mogućih razina. E, vjerojatno nije to izvedevo za sve skupine proizvoda i to neće smanjiti razinu akrilamida u svim skupinama hrane i za sve potrošače na najučinkovitiji način. E, bilo je i rasprave o e, razvoju svijesti. Bitno je ono što je rečeno, e, ne trebamo plašiti proizvođače, nego se radi o tome da informiramo potrošače, posebno kada se radi o njihovim navikama kuhanja kod kuće ne bi smjeli recimo jesti e, tost kada je izgoren, nego kada je svjetlo smeđi. Ako su potrošači svjesni toga, onda postoji mogućnost da promijenimo njihove navike, a da ne stvaramo paniku oko toga kada jedu tost ili pržene krumpire. E, države članice su vrlo aktivne, komisija to podržava zato što je jako važno e, da države članice vode svoje kampanje razvijanja svijesti e, koje su prilagođene upravo prehrambenih navikama njihovog stanovništva i njihova tržišta. Komisija naravno podržava države članice kao i organizacije za e, zaštitu potrošača koje bi onda pružale informacije i materijale koji bi onda olakšali kampanju za razvoj svijesti. Neko je, željela bi se vratiti na gospođu Tomaši koja je postavila pitanje mogu li mala i srednja poduzeća i mala poduzeća koja se bave e, prženom hranom to primjenjivati. Moramo biti svjesni toga da svi e, oni koji proizvode hranu e, provode vlastite kontrole, vlastite provjere vezane za sustav analize rizika i ta mjesta će moći se baviti ovim pitanjima vezanim za kilamid. I zato je tu koristan ovaj kodeks ponašanja, jer on se može primijeniti i na manje gospodarske subjekte, kako bi oni mogli to provoditi bez dodatne potpore i dodatnih e, financijskih sredstava. Službene kontrole, to je načelo koje je uključeno u e, uredbu o službenim kontrolama hrane i stočne hrane. E, to se temelji na analizi rizika. Naglašavanjem ovoga pitanja kroz predviđeno zakonodavstvo tijela za službene kontrole su upozorena o ovom pitanju. I po ovom prijedlogu tijela za e, službene kontrole dobivaju i metodologiju i metode za uzorkovanje i analizu uzoraka i oni dobivaju potporu za provođenje službenih kontrola ali kao što sam rekla, načelo je e, već uneseno u e, uredbu o službenim kontrolama i analizi rizika. S time bih željela zaključiti. Vrlo je zanimljivo ono što je spomenula zastupnica u parlamentu. Akrilamid u hrani je jedan od e, izloženosti i na radnom mjestu, ali i pušenje doprinosi izloženosti akrilamidu. Postoje i neka druga pitanja koja moramo sagledati, ali s obzirom da danas razgovaramo o hrani, to je i odgovornost e, e, našeg odjela i i tako e, se pristupamo tome na jedan e, uravnoteženi način i sigurni smo da ćemo u razumno vrijeme uspjeti učiniti ono što smo e, namijenili učiniti, a to da smanjimo izloženost potrošača akrilamidu. Evo, s time bih zaključila. Hvala. Hvala vam lijepa na ovom sveobuhvatnom odgovoru na pitanja. Hvala kolegama na interesu za ovu temu. To je bila posljednja točka današnjeg dnevnog reda. Moram vas podsjetiti da će naš sljedeći sastanak biti 27. E, 28. veljače, je dakle, dosta daleko, pa se onda vidimo tada. Hvala vam lijepa.